Rasprava bi se trebala zaključiti sa usvajanjem rezolucije o kojoj će se glasovati u četvrtak. Ko želi predstaviti prijedlog Pučana? Gospodin Gorzales Pons? Gospodine predsjedniče, kada je ovaj parlament dodijelio nagradu Saharova venecuelanskoj oporbi, opredijelio se e, za potporu demokraciji u Venecueli. U svibnju će se održati lažni izbori Venezueli i mislim da bismo se trebali pobrinuti da do njih ne dođe i zato je najbolje da izglasamo ovu rezoluciju u kojoj stoje tri stvari. Kao prvo nećemo prepoznati rezultate tih lažnih izbora, zatim tražimo od režima Madura da razgovara sa oporbom eh, da rade na izgradnji demokracije i da uključe sve građane Venezuela i Isto tako ne trebamo poslati promatrača Europske unije koji bi samo bili sučnosnici onoga što Maduro želi postići održavanjem ovih izbora. Ako se izbori dogode, njegova vlada će biti još manje legitimna nego što je to do sada bio slučaj. Sjetimo se što smo odlučili kada smo e, dodjeljivali nagradu Saharov zastupnica Kozoper Moj koja će se suprostaviti u ovom prijedlogu. Mi smo protiv ovoga prijedloga. Smatramo da nije primjereno da se ovdje forsira situacija i da se e, zapravo je to pokušaj uplitanja u izbore. Isti međunarodni odbor je odobrio održavanje izbora, ali je bio protiv zato što njegovi prijatelji nisu dobili ali mislim da njegovi kolege opet neće dobiti izbore. Ne možemo se osigurati da su izbori legitimni samo zato što se u njih ne uključimo. Ovdje se e, pokušava međunarodnim pritiskom postići ono što se nije moglo postići nasiljem na ulici. E, dopustimo Venezueli da vrate situaciju u normalu i da se dođe do sporazuma s vladom. Hvala lijepo. Situacija u Venezueli je vrlo ozbiljna i zato je potrebno imati ozbiljan pristup tome. I pučani govore o pravilu 157. Međutim, tu stoji da osim u slučaju hitne situacije e, neće se glasati o tekstu osim ako se to ne dostavi zastupnicima e, određeno vrijeme unaprijed to je najavljeno e, drugog e, trećeg, e, to je bilo prije dva mjeseca, tako da ne vidim da se ovdje radi o hitnoj situaciji, a ovo pravilo ima za cilj omogućiti svim klubovima da iznesu svoje mišljenje o tekstu, da podnesu amandmane i da se angažiraju. Ne možemo dopustiti velikim klubovima ili predsjedniku da mijenjaju pravila kako im to odgovara. Pravila postoje da bi se poštivala. Zastupnik Pons. en Venezuela es tan importante no entiendo que dejemos de luchar. Ako je demokracija u Venezueli tako važna, onda se ne trebamo prestati zalagati za nju iz postupovnih razloga. Mislim da postupovni razlozi nisu važni od demokracije. Ako su pravila važnija od demokraciji, to je samo izgovor da e, ne podržimo demokraciju. Govornik se ne čuje. Mislim da ne moramo dokazivati da je situacija hitna. 20. E, svibnja će se održati sjednica, dakle ili ćemo sada nešto reći ili neće biti rezolucije. Meni bi bilo draže da imamo rezoluciju, možda ste vi za to da nemamo rezoluciju, no možda bi bilo najbolje da održimo raspravu, to je neko srednje rješenje, možemo ponoviti ono što smo već rekli u prethodnim e, rezolucijama. Honorable Pons. Zastupniče, molim vas. Da, shvaćam da vi želite da se održi rasprava, e, dakle u dogovoru sa Ska Keller, bez rezolucije i da nakon rasprave predsjednik da izjavu gdje bi se zapravo sažao tekst rezolucije koju smo ranije izglasali u ovome domu. Je li to vaš prijedlog, gospodine? Pa to bi bio nekakav kompromisni prijedlog predsjedniče. Ako se slažete s time, u redu. Ako ne, molimo da se glasuje u našem prijedlogu. Zastupnica Keller pa ne mogu pratiti. U prethodnoj rezoluciji nije ništa bilo rečeno o ovoj rezoluciji. Dakle, shvaćam e, vašu namjeru da želite da se donese rezolucija, ali trebali ste to najaviti ranije. Ako e, želite dati izjavu koju je pripremio samo jedan klub, e, dakle, mislim da to nije u skladu sa našom procedurom. Mi možemo održati raspravu, ali rezolucija nije moguća temeljem pravila 156. Er, e, zastupnice Keller, imamo prijedlog e, gospodina Gonzalesa Ponsa, odnosno predlaže se rasprava bez rezolucije sa izjavom predsjednika u skladu sa posljednjom rezolucijom koju je usvojio Europski parlament. Slažete se ili idemo na glasovanje? You of course can always declare what's written in the Naravno, možete deklarirati uvijek ono što stoji u rezoluciji, ali u rezoluciji ne stoji ništa o izborima u Svibinju i to je u proturječnosti, tako da bismo mogli pristupiti glasovanju. Allora, l'onorevole Gonzales Pons. Dakle, a, e, ako želimo raspravu sa rezolucijom, e, traži da to bude rasprava o kršenju ljudskih prava i to je jedini način da se usvoji rezolucija, a zastupnica Keller kaže da ako se ne traži rasprava o kršenju ljudskih prava, ne može svoj mislim da ona ima pravo imati raspravu sa rezolucijom. Dakle, trebamo prvo glasovati tome želite li raspravu o kršenju ljudskih prava o ovom pitanju, a sa rezolucijama ako to ne prođe, onda ćemo imati raspravu bez rezolucije. Dakle, prvo glasovanje o tome hoćemo li imati raspravu o kršenju ljudskih prava sa rezolucijom o slučaju Venezuele. Otvoram glasovanje. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. La proposta è accettata. Prijedlog se usvaja, dakle imat ćemo raspravu o kršenju ljudskih prava sa rezolucijom. Diskusione si i o rezoluciji će se glasovati u četvrtak. Quindi le scadenze... Rokovi su sljedeći. Srijeda 2. svibnja, ne. Imali smo upravo raspravu, evo sad smo o tome razgovarali. Dopustite da završim, onda ćete dobiti riječ. Samo pričekajte, molim vas. usted está incumpliendo el Vi kršite poslovnik. Klubovi moraju zaprimiti rezoluciju na različitim jezicima 24 sata prije. Kao i u Španjolskoj, vi e, koristite zakon kako bi se prikrili korupciju. Ne poštujete zakon. Vi ponavljate ono što ste već rekli vrlo jasno i vrlo jednostavno i ono što je rekla zastupnica Keller, budući da sam dao zapravo zastupnici Keller e, kada je o raspravi, onda je to to, ali gospodin Gozales Pons je tražio e, raspravu o kršenju ljudskih prava i time je moguća i rezolucija. Dakle, prijedlog rezolucije treba se dostaviti do 18 sati u srijedu. Amandmani na rezolucije u srijedu 2.5. do 20 sati i do 21 sat na zajedničke rezolucije glasovanje odvojeno ili u dijelovima 2. svibnja u 23 sata. Klub zastupnika GUE nakon izjave Komisije vijeća o, progonu žrtava u Uniji da se prozove Španjolska zbog kršenja međunarodnog prava zbog seksualnog zlostavljanja usred slučaja Lamanada. Dajem riječ zastupniku Gonzalesu Penjasu koji će predstaviti zahtjev u ime kluba GUE. Gracias, presidente. Señorías, hoy muchas mujeres... Hvala. Danas eh, brojne žene u Španjolskoj se osjećaju sve manje zaštićenima od strane pravosudnih tijela u odnosu na od prije tjedan dana kada je donesena sudska odluka u Navari u slučaju jednog višestrukog zlostavljanja jedna 18-godišnja djevojka je napadnuta od strane petorice muškaraca koji se nazivaju Lamanada. Nju su opetovano silovali bez njezine privole i u presudi stoji da to nije seksualni napad, odnosno napastovanje, nego je samo zlostavljanje budući da nije došlo do nasilja i da nije bilo zastrašivanja. To je barbarski postupak, neprihvatljivo. Istanbulska konvencija kaže da je nasilje bilo kakav seksualni čin bez privole druge strane. Samo šest zemalja članica Europske unije je preuzelo ovu definiciju nasilja, tako da smatramo da je potrebno kako se taj problem ne bi proširio na druge zemlje članice, da održimo ovu raspravu kako bismo tražili razrešnjenje pojma nasilja i usklađivanje pravnih odredaba u svim zemljama članicama jer se ovo ne smije ponoviti. Hvala. Chiede per intervento. Zastupnica Sara Sferagut je zatražila riječ kako bi se usprotivila prijedlogu. Hvala gospodine predsjedniče. Mi se slažemo sa ovakvim pristupom u ovom slučaju, dakle nuta tolerancija kada je riječ o kršenju ljudskih prava, što podrazumijeva i seksualno nasilje i napastovanje trebamo upoštivati Istanbulsku konvenciju i na to treba pozvati zemlje članice i o tome treba voditi raspravu. Ne možemo međutim kritizirati neke sudske odluke koje su neovisne sukladno vladavini prava. Sudovi trebaju poštivati zakone i jamstva koja proizlaze iz zakona, tako da prema našem poslovniku ne možemo se upletati u obavljanje dužnosti sudaca u našem kaznenom zakonu postoje pravni instrumenti koji su za to predviđeni, dakle strane se u postupku mogu obratiti Vrhovnom sudu. Dakle, prihvaćamo raspravu i prihvaćamo i uvođenje budućih izmjena kako bi se poštivala Istanbulska konvencija, no ne možemo se upletati u zakonodavnu i pravosudnu vlast, jer time bismo zadali snažan udarac povjerenju građana u pravdu. Zastupnica Skakeler, izvolite. Glasujemo o prijedlogu kluba GUE NGL. Tražite riječ? smirite se. Povjednično glasovanje o prijedlogu kluba zastupnika GONG. Otvoram glasovanje. Il voto è chiuso. Zaključujem glasovanje. Prijedlog se prihvaća, dakle, izjava vijeća i komisije o primjenju strane španjolske međunarodnih normi i tako dalje u pogledu nedavnog slučaja Lamanata stavljen na dnevni red, dakle imamo izjavu komisije o dakle, zaštiti e, žrtava u Europskoj uniji. Klub zelenih e, traži da se stavi na dnevni red e, izjave emisije o tarifama koje Sjedinjene države dakle, stavljaju u sektoru čelika i iz je nam može ilustrirati prijedlog do kojeg je umeđu došlo. Dragi kolege, tarife Sjedinjenih država koje možda i nisu dakle na aktualnija tema, a možda i jesu u raspravi Europe, i to je jedna stvar. Na mi kao suzakonodavci nismo bili dakle izvješteni o tome što komisija radi. Danas smo od nekih kolega čuli koji su doznali neke zanimljive stvari o tome što se događa ali mislimo da to treba biti poznato i šire i predstavljeno javnosti. Komisija će možda pokušati dobiti mandat za nove trgovinske pregovore s njenim državama i to što ovaj je mjesec ukoliko mi kao parlament želimo suodlučivati što će biti u mandatu, o čemu će se pregovarati, o čemu komisija ne smije pregovarati. Onda na ovoj plenarnoj sjednici treba razgovarati o tome. Ne možemo čekati zasjedanje u Strasburu zbog toga što će do tada mandat već biti zaključen. Zato tražimo ovdje da se složite da držimo raspravu o, na, o ovoj mini plenarki, upravo o ovoj temi, kako bi parlament također mogao imati glas u odlučivanju. E, molim vas, ko je protiv? Protiv? Hvala, gospodine predsjedniče. U politici se prečesto događa da e, ljudi govore brže na što misle i u ime EPP-a ja bih se založio da ne pokrećemo na ovoj plenarno, plenarnom zasjedanju raspravu iz komisije. Rado bih razgovarao o tome jer smatram da baš nemamo predivergentna mišljenja o dakle Trumpovim tarifama na području sektoru čelika. Međutim, jučer je to tek objavljeno, a mi ne znamo koje su pojedinosti. Tako da smatram da je bilo dobro da prvo to pročitamo, da razmislimo o tome prije no što krenemo s razgovorima o tome. Ovo nije situacija gdje imamo priliku sada ili nikada. Imamo još jedno planu zasjedanje u svibnju. Biće dovoljno vremena da razgovaramo o detaljima i da ovaj dom pošalje zajedničku, veoma jasnu poruku o svemu tome. No ne prije no što točno doznamo što je Washington odlučio. Što se mene tiče, Skakeler uvijek promišlja svoje riječi i razmišlja prije E, no što govori. A sad možemo se nakon toga složiti ili ne. Da vidimo, dakle, pojmenično glasanje tko je za, tko je protiv. Izvolite. Vote è chiuso. glasovanje i o, prijedlog je odbijen. E, u četvrtak smo dakle imali primjedbu na normu 1.06 o genetski modificiranom šećeru, dakle imamo 7.1, imamo dakle i da vidimo taj dakle prijedlog izmjene se prihvaća. A sada, kad smo obavili sve ove točke, možemo preći na izjavu komisije o paketu koji se odnosi na VFO nakon 2020. godine. Hvala predsjedniku Junkeru što je prihvatio u priliku da dođe